E, što se tiče prijevoda, nemamo prijevoda na neke jezike, e, malteški, slovački i estonski, među inima. A sada bih e, pozdravio sve prisutne. Bavit ćemo se tržišnog natjecanja na području poljoprivrede. Tržišno natjecanje E, nije tema koju se vrlo često dubinski bavimo u našem odboru. E, vrlo često govorimo o toj temi, ali vrlo općenito. E, često nemamo vremena da bismo to produbili i zaista analizirali sve fenomene koje vidimo na tom području imam, događaju se važne stvari i na vanjskom i unutarnjem tržištu Europske unije. Stoga moramo imati dobro tržišno natjecanje, dobre trgovinske prakse, jer sve to utječe na sudbinu poljoprivrednika i na prihode koje mogu dobivati od svojih proizvoda Sada bih srdačno pozdravio naša dva uzvanika. E, zaista sam počašćen što ih mogu ovdje pozdraviti danas. E, e, želim srdačnu dobrodošlicu povjerenici Margreti Vestager. to ne znači da se ne veselim što je ovdje prisutan gospodin Hogan ali je istina da ga e, ovdje češće vidimo. Mm, on nas redovno posjećuje i što me također jako veseli. E, znate vjerojatno da je parlament zatražio od komisije e, da u okviru reforme ZPPA se pozabavi dublje pitanjima tržišnog natjecanja E, e, radi se i o vanjskom i o unutarnjem tržištu, kao što sam već rekao. Već smo započeli naš rad na tom području, e, recimo na području goveđeg mesa i kod nekih usjeva. dali smo pismene izvještaje o tome, a danas bismo htjeli najprije čuti E, gledišta naših uzvanika. Imamo sat i pol na raspolaganju. U 8.30 počinje, počinjem s glasovanjem. N, gospodin Nikolson još nije u dvorani. Nadam se da će e, doći uskora jer sada radi na amandmanima, to će raditi do posljednjeg trenutka. Imamo mnogo kompromisa. O tome ćemo govoriti kasnije. Sada moramo poslušati naše uzvarnike, Dajem riječ povjerenici Margret. A, ne znam ko hoće prvi uzeti riječ. E, još jedan put vas srdačno pozdravljam. Hvala lijepa predsjedniče. E, povjerenica Vestagarija ćemo e, razgovarati o tri ključna područja. E, vrlo nam je drago što možemo razmijeniti mišljenja s vama o tom važnom predmetu. Kad se govori o poljoprivrednom sektoru, mi imamo tu zajedničke ciljeve. Želimo pravični sektor, E, to smo potpisali u posljednjoj reformi. Imamo politike koje su usmjerene prema tržištu. E, politika mora biti zelena i održiva. Imamo e, ovu temu na dnevnom redu. Pogledat ćemo prvo veliku sliku. tržišno natjecanje je svakidašnja praksa u Europi. To je logično. imali smo niz reformi iz EPP-a. E, e, sada e, je ta politika više zasnovana na tržištu nego ikada. Poljoprivrednici se suočavaju sa velikim izazovima, potrošači su sve zahtjevniji, oni žele bolje proizvodne, želje slijedivost. sljedivost. Ali istovremeno naši poljoprivrednici se moraju suočiti sa proizvodima koji dolaze izvan Europe za većinu naših poljoprivrednih proizvođača e, to je svakodnevna praksa. E, mali proizvođači nemaju toliku moć e, pregovaranja kao što to imaju veliki proizvođači. Stoga im moramo pomoći E, e, zakonodavac je tijekom godina donio niz propisa na poljoprivrednom sektoru kako bi postao pravičniji, zeleniji i održiviji. Vi u parlamentu, a naročito ovaj odbor je igrao ključnu ulogu u e, napredovanju ZPP-a. Mi svi znamo da politika tržišnog natjecanja je vrlo važna E, tu imamo zajedničku prodaju e, proizvoda, to je onda ograničenje konkurencija i to se e, zabranjuje normalno. Za poljoprivredu je to drugačije. Tu imamo izuzeća za poduzeća koja poštuju ciljeve ZPP-a E, vi e, e, u, u vijeću, u parlamentu ste odlučili da imate niz izuzeća. U pravnom smislu, kao što znate, imamo izuzeća. 50 godina ZPPA. E, zakonodavac je u osvojio niz izuzeća. E, e, poljoprivrednici sada mogu djelovati zajednički na tržištu. Parlament i ovaj odbor je odigrao vrlo važnu ulogu u posljednjoj reformi, donio niz propisa o tržišnom natjecanju. Zajedno sa vijećem ste donijeli propise za usjeve, goveđe meso i maslinovo ulje E, tu imamo mnoge zahtjeve poljoprivrednika e, koji e, zahtijevaju stroža pravila. Ti zahtjevi su doveli do jednog uravnoteženog pristupa zakonodavca. Poljoprivrednici sada tu suradnju razvijaju dalje kako bi, kako bi imali jedan održivi pothvat. Mogu imati platformu za zajedničku distribuciju što im daje fleksibilnost, e, pouzdanost i brzinu distribucije. Ako ti poljoprivrednici budu tako zajedno radili, imat će dobru šansu da poprave svoju poziciju na tržištu i da se e, koncentriraju na prodaju i e, e, sudjeluju sa svim dionicima u pristup ovim novim izuzećima nam pomaže da bi smo postigli ciljeve ZPP-a u tri sektora. To znači bolje prihode za poljoprivrednike, bolju proizvodnost, bolju opskrbu potrošača i razumne cijene pristupačne cijene. O tome se ovdje i radi. Poljoprivredni sektor mora biti konkurentan, e, suočiti se sa izazovima koja dolaze iz, izvan Europske unije. Kao što ovaj do odbor dobro zna, ova tri e, sektora uključeni u e, člancima 169, 169 do 171. E, E, e, e, ako su volimeni prodaje razumni imamo 15% za goveđe mesto a 20% za maslinovo ulje to obuhvaća i razne druge, a, druge aktivnosti, distribuciju, skladištenje i druge elemente. Zakonodavac je e, rekao jasno kako bismo postigli ciljeve u tim sektorima moramo imati uravnotežanost, bolju moć pregovaranja i e, oduparenje monopolima. E, ovo su moje uvodne primjedbe i o ZPP-u u kontekstu smjernica za tržišno natjecanje. Sada dajem riječ Margrete Vestager, izvolite. Hvala vam predsjedniče, hvala vam uh, na pozivu i s moje strane. I ja se slažem sa svojim uh, kolegom i tek još nekoliko riječi o poslu koji smo do sad obavili, kojim se bavimo. Nije dovoljno imati pravila samo u našim knjigama, oni trebaju postati dijelom naše stvarnosti, ljudi kojima su namenjeni trebaju sa njima služiti. Oni tako moraju biti pristupačni i lako razumljivi i moraju pružati jasne smjernice, jer u suprotnom sa posao koji ste obavili kao zakonodavac neće moći naći svoju potpunu primjenu. Vaš odbor je zatražio više konzistentnosti u primjeni zakona diljem zemalja članica i mi se slažemo s tim u vezi, zato je komisija izdala nacrt smjernica kojima ćemo danas raspravljati, zato što mislimo da ste u pravu kada ističete razliku u situacijama između zemalja članicama i vidimo da situacija nije jednaka za sve. Ove smjernice predstavljaju zajednički e, napor dg za poljoprivredu i DG tržišnog natjecanja. Mi smo pozvali sve da se uključe u komunikaciju vezano uz ove smjernice, dakle poljoprivrednike, nadležna tijela, a e, u ovoj rad smo uključili kao nadležno tijelo i ovaj odbor razlog zbog kojeg su pozvali što je više moguće dionika da daju svoje komentare na nacrt, da budemo sigurni kako će te smjernice biti korisne. No što je jako važno je da se smjernice mogu početi koristiti odmah, nije im je potreban dodatni prijevod da bi odmah stupile na snagu i to zbog novih pravila koje će primjenjivati će se primjenjivati kod poljoprivrednika koji sami moraju dakle ocijeniti poštuju li ova pravila. I ukoliko trebate sami ocijeniti situaciju, trebate imati e, lako dostupne i razumljive smjernice, jer ćete u suprotnom e, se naći pred vrlo teškom zadaćom smjernice se donose upravo zbog ovog razloga i u njima se nalazi veliki broj primjera, dakle kako pravila djeluju u pojedinim situacijama. E, brojni dionici u javnom savjetovanju su naglasili korisnost ovih e, publikacija, tražili su dodatne primjedbe i naše službe sada rade upravo na tome kako bi poboljšali smjernice na taj način. Dakle, ove smjernice trebaju biti mm, nešto s čime će se poljoprivrednici služiti lako. E, htjela bih dodati i da smjernice ne dodaju nove e, zahtjeve, uvjete ili neke nove postupke. Komisija se ograničila na objašnjavanje i primjenu e, dakle, pravila koje proističu iz već usvojenog zakonodavstva. Važno je za ove smjernice reći da su one rezultat nevelike konzultacije obavljene sa nacionalnim tijelima i ministarstvima za poljoprivredu, dakle i prije nego što je održano samo javno savjetovanje. Cilj ovih e, konzultacija je bio da se osiguramo da će se u ovim smjernicama naći različiti aspekti koji se tiču sektora o kojem govorimo. Kao što je povjerenik Hogan rekao, velik broj pravila koje vrijede u drugim sektorima ne može se primijeniti u sektoru poljoprivrede i otud potreba da blisko surađujemo sa nacionalnim vlastima, ministarstvima, poljoprivrednicima kako bismo dakle dobro obavili posao. Kao posljedica toga nadamo se ove smjernice će također omogućiti zajedničku primjenu, nadamo se, novih e, pravila, onako kako je to zamislio zakonodavac i to diljem Europske unije. Nacrt e, smjernica je pridonio velikom broju komentara koje smo dobili tijekom održavanja javnog savjetovanja. Također Primili smo velik broj komentara od strane vašeg odbora i zahvalni smo vam na tome što ste tako ozbiljno prionuli toj zadaći. Dakle, taj pismeni doprinos i današnji e, sastanak bit će obuhvaćeni u konačnoj verziji smjernica. Samo riječ e, dvije o nekim pitanjima kojima se, e, koje ste nam postavili. Pitali ste, postavili ste pitanje o općim izuzećima vezano uz pravila o tržišnom natjecanju. To se nalazi u člancima 206 do 209 uredbe o zajedničkim organizacijama tržišta. Povjerenik Hogan i ja koncentrirali smo se na one odredbe koje su doista nove u uredbi o zajedničkom uređenju tržišta to kako bismo se osigurali da se odredbe tiču sektora proizvodnje, dakle maslinovog ulja, govedine i ratarskih usjeva. Budući da su ova pravila nova, proizvođači u ovim e, sektorima, e, proizvođačima u ovom sektoru je potrebna, su potrebna dodatna objašnjenja. Što se tiče drugih poljoprivrednih sektora, Naše službe su tražile, primile zahtjev za smjernicama iz još jednog sektora, to je sektor proizvodnje šećera. To je logično budući da se ovi proizvođači suočavaju sa novim uvjetima koji će stupiti na snagu 2017. godina dakle doći će do promjene pravnog režima. Sada se bavimo tim pitanjem i e, pozabavit ćemo se i drugim vrstama smjernica ukoliko se za to ukaže potreba. Također, bile bi su potrebne dodatne smjernice u definiciji tržišta, te kako se nositi sa dominantnim pozicijama na tržištu i zloporabama. Već postoje opća pravila vezana uz ova postupanja, i one se mogu dati dakle, proizvođačima i drugim dionicima da bi dobili saznanje o tome kako postupati u tim slučajevima i naše službe će dakako pomoći sektoru u primjeni, odnosno korištenju ovih informacija, zato što će to biti izuzetno važno u našem budućem radu. I još nekoliko riječi o tome kako stojimo kada je riječ e, o procedurama. Sada smo u fazi e, revizije, dakle, komentara koje smo dobili na javnom savjetovanju. Finalizirat ćemo taj posao, uključit ćemo to komentare koje ćemo večeras čuti da kako slažemo se s onim što je odbor rekao, to je da on mora imati riječ prije nego što se donesu dakle, konačni zaključci. Zato sam danas ovdje. Dakle, ovaj, korak, ovaj sastanak je posljednji korak dakle, u kojem je komisija zatražila mišljenje nacionalnih dionika o e, nacrtu smjernica i sada smo dakle, s vama večeras. Nakon toga ćemo tekst predložiti kolegiju povjerenika i to bismo htjeli učiniti što je prije moguće tijekom jeseni ali kao što znate moramo ovo predstaviti i savjetodavnom odboru u rujnu i nadamo se dakle nakon toga kolegiju, povjerenik Hogan i ja se zalažemo dakle za ovo pitanje. Nam, svjesni smo da se poljoprivrednici suočavaju sa izazovima kada je riječ eh, o proizvodnji, te teškoćama s kojima se oni suočavaju i moramo učiniti što je više moguće kako bi ove smjernice funkcionirale, kako bi bile jasne, kako bi bile pristupačne, to što je više moguće i pisani komentari koje ste nam uputili, ali današnji sastanak će nam pomoći u ostvarenju tog cilja. apeluję też abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy o które prosiła pani komisarz predlažem da e, komentare dajemo, dademo u pismenoj formi kako što kaže gospođa Vestegar. Sad ćemo čuti naše e, koordinatore. E, molim da se svi upišu kako bismo mogli organizirati raspravu. imamo malo vremena, moramo se ponašati organizirano. E, koordinator DES ima prvi riješ. Oni nemaju ograničenja vremena, ali molim da budete što kraći moguće. Hvala lijepa predsjedniče, povjereniče Hogan, povjerenice Vestager, hvala lijepa što ste danas ovdje. Neću govoriti do pola deveta, bilo bi to moguće. Hvala lijepa što danas govorimo o toj važnoj temi. To je tema koja nas se sve i svih tiče. U EPP-u mi često govorimo o toj temi. E, e, konkurencija, tržišno natjecanje i e, narušeno tržišno natjecanje. Ali niti gospodin Hogan, niti gospodin, gospođa Vestager nije za to odgovorna. Imam, kad pogledam što rade države članice, tu se mnogo toga događa na području tržišnog natjecanja što nije u redu ako sada e, e, e, moji kolege u Francuskoj imaju ove, ova kompenzacijska plaćanja, a mi u, ih u Njemačkoj ih nemamo, mi ih možemo opet uvesti mi ćemo opet ako to opet uvedemo onda će se loptica opet vratiti na početak kod nas je za to veliki pritisak jer e, proizvođače tvrde da inače nisu konkurentni E, mi smo to zaključili i ti, s tim moramo sada živjeti. E, gospođo povjerenice, gospodine povjereniče, E, narušavanje tržišnog natjecanja imamo e, recimo na području e, porezne politike. U, na, Danskoj se ne plaća porez na poljoprivredni dizlu, dizlu gorivo. To onda narušava tržišno natjecanje. druge bi zemlje mogle slijediti danski primjer a recimo u Danskoj se plaća ogromne svote za e, sredstva za zaštitu bilja i to isto narušava e, propise e, za pravično tržišno natjecanje, ali sve to u nacionalnoj domeni. Predsjednik Juncker je dao prijedlog da e, države članice e, mogu same e, odlučivati o uvozu genetski modificiranih proizvoda. isto tako kod cijena za, zakupnina imamo vrlo različite cijene. To su ogromne razlike i neki ljudi trpe od toga i cijene energenata su različite e, i to su je u nacionalnoj nadležnosti e, gdje možemo naći e, početnu točku jer kod biogoriva tu bismo trebali imati zajedničke propise u Europi kako bi poljoprivrednici mogu koristiti biogorivo E, vidit ćemo kakove će biti smjernice. Nadamo se da će imati i učinka. E, još jedna rečenica. Govorimo o jačanju proizvođača. Ja sam predsjednik jedne poljoprivredne zajednice koja proizvodi mliječne proizvode. Od 15, e, već 15 godina imamo situaciju E, da u južnoj Njemačkoj i u sjevernoj Njemačkoj imamo proizvođače tih proizvoda. E, e, cijene su bile ne, a onda je došao jedan mali proizvođač koji je najedanput srušio cijene i jedan mali proizvođač je srušio i uništio cijene e, pa onda ne znam kako će to biti sa trgovinom kolege i kolegice će imati još daljnjih primjedbi bilo bi važno da komisija na primjer e, govorilo se o šećeru e, da tu dade novac za mlijeko je to slično da financira ove potpore koje su potrebne za poljoprivredu. Nadam se da ćemo imati dobre e, rezultate. Hvala. De Castro, hvala vam. Hvala, evo ja ću pokušati sad nadoknaditi neku minutu koju nam je usa kolega Des. Dakle, želim zahvaliti e, povjerenici Vestager, zahvaljujem povjereniku Hoganu na vašem izlaganju danas ovdje. E, zanimljivo je razgovarati o temi tržišnog natjecanja te o narušavanju tržišnog natjecanja i to u poljoprivrednom sektoru kao što je rekao i kolega Albert Des. To bi se tamo moglo pojaviti u razno raznim oblicima. Dakle, zato smatram da je danas važno dati doprinos od strane ovog odbora kada govorimo o izuzećima o kojima smo već raspravljali. I također u vašoj komunikaciji se kroz te smjernice pokušava e, razriješiti pitanje vezano uz e, ratarske usjeve, maslinovo ulje i govedinu. Ja sada govorim više o općenito o poljoprivrednom sektoru. Poljoprivredni sektor je specifičan sektor. To je sektor koji se e, e, definira kao sektor koji ima vrlo skromne, ako ne i ništavne mogućnosti utjecati na e, cijene kada govorimo o brdskom sektoru, a kada govorimo o sektoru distribucije industrije, tamo je situacija potpuno drugačija. Tamo su razine koncentracije te koje daju puno veće mogućnosti utjecanja na tržišno natjecanje što mi kao poljoprivrednici nemamo. I dakle, problem se ovdje rađa u tome da mi kao politika damo konkretne odgovore odnosno da e, potaknemo poljoprivrednike ka snažnijem organiziranju kako bi oni na neki način se mogli e, suprotstaviti utjecaju e, industrije prerađivača. U svakom slučaju komunikacije i smjernice su dobro došle će dati poljoprivrednicima mogućnosti kroz samo procjenu da bolje i pažljivije koriste sva ta izuzeća koja smo mi uspjeli ugraditi u ZPP. Zahvaljujem svim kolegama E, s kojima smo napravili posao u prošlom sazivu da proširimo ta izuzeća, ali smatram da moramo to jako dobro precizirati kako bi poljoprivrednici znali koristiti te instrumente zato što se jako često do sad vidjelo da instrument postoji, ali se slabo primjenjuje. Odnosno, postoje, e, postoji velika potreba e, u s poljoprivrednom svijetu da se bolje organizira kako bi imao veću pregovaračku moć u odnosu na prerađivače i prodavatelje. Dakle, ja sada vam mogu samo e, reći da vam zahvaljujem na vašoj e, komunikaciji, na tim smjernicama. Kada govorimo o narušavanju tržišnog natjecanja, to je jako široko područje, ali smatram da je vaš posao koji vi činite jako važan posao i možda bismo to e, trebali malo bolje objasniti javnom mjenju u Europskoj uniji. Zato što kada govorimo o tržišnom natjecanju i o antitrust zakonima e, javno mijenje ne shvaća raznolikost poljoprivrednog sektora u odnosu na druge sektore. To je paradoksalno zato što poljoprivrednici pate od niskih cijena, od nestalnih cijena, o tome se stalno raspravlja sa povjerenikom Hoganom, ali postoje i drugi sektori koji s druge strane pak iskorištavaju te nesigurne situacije, a dok su poljoprivrednici ti koji trpe posljedice. Hvala. E, hvala lijepa predsjedniče. Mislim da je dobro da želite omogućiti poljoprivrednicima da se uhvate u koštac s konkurencijom. Oni su stješnjeni u, u lancu E, imamo e, gnojiva, e, strojeve, hrana za životinje i maloprodaja. Problemi dolaze u maloprodaji. To pokazuje inicijativa opskrbnog lanca E, moramo se koncentrirati na inpute. S druge strane jednadžbe, gospođo Vestager, što možete napraviti e, u vašem e, općoj upravi da se intervenira kada dolazi do problema? Hvala na odgovoru. Hvala lijepa gospođa Senare ima riječ. Zahvaljujem. Evo, e, ja sam se upravo pridružila ovom sastanku, žao mi je što nisam mogla biti na početku i nisam mogla čuti ono što su nam rekli povjerenici. Na svaki način, ono što bih, e, u svakom smislu, ja bih samo htjela iznijeti neka razmatranja o pitanju tržišnog natjecanja. E, tradicionalno nam se govori da pravila tržišnog natjecanja jesu potrebna kako bi zaštitila kako potrošače, e, tako i proizvođače, kako bismo imali uravnotežene cijene. No, ono što smo vidjeli kroz praksu i dosadašnje iskustvo u posljednjih nekoliko godina je to što potrošači nisu imali baš nikakve dobrobiti od toga, i da su e, seljaci u proizvodnom sektoru bili ti koji smo zapravo e, propatili zbog propisa koji su nas prisiljavali te su nam uništavali mogućnost kolektivnog ugovaranja i pregovaranja. Ja se sjećam evo da smo se ranije prije mnogo godina mogli e, sjesti oko istog stola, ovdje govorimo o različitim organizacijama poljoprivrednika te sa, mi smo se dogovarali oko minimalnih cijena sa mljekarskim industrijama i nije bilo nikakvih problema. No smatram da je to sad uništeno i da je cilj e, bio da se uništi sva naša pregovaračka moć kako bi nas učinili e, ranjivima, e, kako se ne bismo mogli obraniti pred raljama industrije. E, mi više ne možemo raditi kolektivne ugovore, ali industrija se itekako mogla povezivati. Također i Španjolska država je e, svjedočila mnogim e, suđenjima i mnogim postupcima koji su se provodili protiv mljekarskih industrija, ali oni koji na kraju plaćaju kazne to je sektorski mljekar na kraju e, mljekarski sektor na kraju kada se e, nameću sankcije oni koji na kraju plaćaju su proizvođači mlijeka a ne prerađivači i na taj način e, mi tražimo situaciju u kojoj ćemo moći ponovno imati pravo na zajedničko ugovaranje na sporazume o minimalnim cijenama te da će se omogućiti različitim administracijama da budu posrednici u slučaju da ne dođe do sporazuma kao što se recimo događa u nekim nekim drugim uvjetima o e, drugim uredbama o radnim uvjetima. Eto, to je sve što sam htjela reći. Zahvaljujem. Dziękuję pan poseł Hausling. E, gospodin Hausling. E, e, o, imali smo mnogo takovih rasprava, to redimo redovito i uvijek dolazimo do rezultata da moramo nešto napraviti i uvijek e, e, vidimo da je situacija postala još gora za poljoprivredu. Mm, e, deset najvećih supermarketa dominiraju na tržištu, imaju 40% tržišta, u nekim zemljama čak 70% tržišta mm, mm, tu smo već u situaciju da već možemo reći da tu nema tržišnog natjecanja. Kod mlijeka smo pokušali osnažiti proizvođače s našim prijedlozima. To međutim nije išlo dosta daleko. E, moramo reći kad e, poljoprivrednik nema mogućnosti e, da dobije dio tržišta jer nema potrošača onda se ne može govoriti o tržišnom natjecanju. Europska unija i države članice moraju ojačati položaj proizvođača. Kod, u Njemačkoj E, recimo e, mljekarska industrija ne smije ni štrajkati to je protuzakonito tu ne, oni ne smiju reći da e, neće dva dana slati mlijeko ili da će dva dana bacati mlijeko Napeto čekam prijedloge komisije. E, Jose Bove je već pred tri godine dao jedan, e, jedno izvješće. Od tih mjera je malo provedeno. E, nije nam dovoljno, gospođo povjerenice, da čujemo ove vaše prijedloge. To su tople riječi u slobodnom tržištu koje uopće više nije slobodno za poljoprivrednike ovaj mljekarski paket. Vi znate kakva je situacija na e, tržištu mlijeka. Tržište nije regulirano. E, e, cijene su drastično pale i se poljoprivrednici nose veliki teret jer se ne mogu nositi s tom konkurencijom. Stoga moramo se držati naših načela Albert Des e, je rekao nešto što uopće se ne tiče ove teme, e, to nema veze sa oporezivanjem, već ima veze sa osnovnim temeljnim pravima poljoprivrednika. Mislim da ćemo e, se za godinu da, da, dana opet sastati i opet ćemo o tome raspravljati. Nada umire zadnja, ali jednom se nešto mora dogoditi, komisija mora nešto napraviti napraviti. E, moglo, bilo bi dobro da imamo malo više e, optimizma. Mm, drago mi je što imamo ovdje povjerenika za poljoprivredu i za tržišno natjecanje. Jer te su dvije teme u suprotnosti tko je nadležan za opskrbu hranom, je li to nacionalna vlada ili komisija, moraju zadovoljiti dva suprotna cilja. S jedne strane treba osigurati da tko god živi pod njihovom kontrolom ima dovoljno za jesti po razumnim cijenama, a s druge strane treba osigurati javnu sigurnost. E, tako da potrošači ne budu ovisni o, uvozim, o uvozu. Moramo imati održivu poljoprivredu, domaću poljoprivredu i to je teško pomiriti E, gospodin Hosling je rekao da e, se govori, a ništa se ne, ne radi. U Ujedinjenom kraljevstvu smo se jako trudili na tom području. E, na području jaja malo prodaja. Hosling kaže da e, većinu tržišta imaju supermarketi. Oni imaju ogromnu kupovnu moć jer su veliki. E, stoga e, E, distributerija, ja se moraju restrukturirati, spajati i e, tako dalje. Ali ne drže korak. Bila je jedna, jedno, jedna prilika kad su se DIMS i Stonegate e, spojili. To bi ih ojačalo, to bi značilo da se mogu oduprijeti ovim velikim lancima supermarketa. Mm. međutim, Usprkus e, tom spajanju e, e, odbor za tržišno natjecanje rekla da je to da se to protivi interesima potrošača jer naša, naša agencija za tržišno natjecanje je uništila to, taj merger, to, to spajanje i to stvarno nije zadovoljavajuće, to je veliki problem. Tu vlasti e, nisu u pravu. E, e, e, u, mi smo unijeli mnogo discipline. Rekli smo dobit ćete ugovornu cijenu, ona nije dobra, ali je bolja od tržišne cijene. Ako želite imati tu ugovornu cijenu, onda morate nekako smanjiti starost nesilica to smo napravili i e, ljudi su to slijedili pa smo e, e, imali manje viškova. Ali naša agencija za natjecanje, to se njoj nije svidjelo. Treba napraviti nešto s Brazilom. Imali smo tu ministra poljoprivrede Brazila. Oni sve rade bolje od nas. Ako imate E, neku konkurenciju na recimo govedarskom tržištu onda će oni poplaviti naše e, tržište ali što će se dogoditi ako e, Brazil zatvori pipu zbog toga što imaju loše vremenske uvjete ili se promjeni vlada ili nešto. To je vrlo zanimljiva tema i drago mi je što o tome raspravljamo. Hvala. E, sjećamo se svi ovog susreta sa bralijskim ministrom poljoprivrede. Mm, sada idemo dalje. E, sada će govoriti zastupnici i zastupnice. E, imamo mnogo javljanja za riječ. Minuta i pol po javljanju. Gospodin zastupnik Dante koji je naš izvjestitelj za reformu ZPP-a. Imate riječ. Hvala predsjedniče. E, povjerenici, e, drago nam je što ste ovdje i što govorimo o ovoj složenoj temi tržišnog e, natjecanja. Treba podsjetiti na volju zakonodavca u zadnjoj reformi E, e, javne vlasti se više nisu željele baviti regulacijom tržišta u većini e, zemalja. Trebamo osnažiti prava proizvođača kako bi se suočili učinkovito sa konkurencijom. Kad govorimo o poljoprivrednicima, gospođo Vestager, vi imate masu malih proizvođača E, koji poznaju, e, koji znaju proizvoditi, ali ne poznaju pravo e, trgovine. Organizacija proizvođača njih treba ojačati. Moramo masi malih proizvođača dati pravo da se ekonomski izraze E, moramo tu e, dobiti pristanak e, vijeća i komisije, a to smo i dobili. Moramo dati i kredite, zajmove kako bi se te strukture i osnovale. Trebamo imati smjernice. E, trebamo imati priručnike koji će e, e, se dati koji će se dati poljoprivrednicima jer oni nemaju ne mogu imati odvjetnike koji će za njih raditi oni u svim zemljama članicama moraju znati koja su njihova prava i kakovo je pravo Europske unije treba pokazati kako u E, zemljama članicama postoje razno razne prakse, a mi želimo imati jedinstveno tržište koji, koje će e, osnažiti naše proizvođače. E, gospođo Vestager, imam jedno pitanje Eh, od već pet godina je jasno da je pravo tržišnog eh, natjecanja išlo u korist potrošača. Zar ne bismo danas eh, morali reći da u ovakvoj Europi smo došli u situaciju gdje tržišno natjecanje mora uzeti više u obzir zaštitu radnih mjesta E, e, ne možemo niže pasti na tom području. U poljoprivredi e, imamo mnogo uvoza jer je to strašna utrka i u tome gubimo radna mjesta. Stoga moramo zaštititi naše sugrađane, proizvođače, zaštititi radna mjesta. Istovremeno zaštititi i potrošače naravno. Madame Garcia ima riječ. Hvala. Ja se slažem s vama oko toga da bi taj sektor morao postati konkurentan i inovativan i to je pokazala i studija koja se radila tijekom reforme ZPP-a. Ja mislim da ovaj projekt e, treba ubaciti neke nove elemente. Pitanje je kako ćemo primijeniti, govori se o tome e, kako ćemo provoditi e, pregovaranje, ali se ne govori o tome kako, ćemo to, kako će se to raditi u praksi. Dakle, ja dolazim iz Španjolske u kojoj imamo vrlo originalan pristup tržišnom natjecanju za razliku od Francuske ili Italije ja mislim da je jako bitno da zajamčimo zajedničko tumačenje svih tih propisa e, tržišnog natjecanja u cijeloj Europskoj uniji za poljoprivredno prehrambeni sektor. E, ja također mislim da ne možemo odgovornost baciti na proizvođače kada govorimo o nedostacima prehrambenog lanca. Moramo e, odgovornost podijeliti na sve instance kako bi se održala stalnost cijena. Dakle, što će se dogoditi? Prerađivači i distributori po tom pitanju kao da ne igraju važnu ulogu u prehrambenom lancu, ali činjenica je da nije tako i da moraju preuzeti odgovornost za svoj dio, e, za svoj dio posla. Kada govorimo o e, pa, maslinom maslinovom ulju, to je sektor koji me najviše zabrinjava. Dakle, e, Kaže se da najveći postotak maslinovog ulja organizacija proizvođača se prodaje na malo i da zapravo organizacije proizvođača nisu te koje odražavaju stvarnost e, e, na terenu. U Španjolskoj činjenica je da su ti propisi prema onom što smo dosad vidjeli neće biti primjenjivi za našu situaciju. Koji je pan posao Bove? Gospodin Bove ima riječ. Gospodine predsjedniče, e, gospođo povjerenice, gospodine povjereniče, E, mi smo izglasali e, jedan izvještaj e, kako bismo bolje imali bolju ravnotežu u opskrbnom lancu. Imali smo tu većinu u glasanju, to je bilo vrlo konkretno, ali u 15 posljednjih godina Mm, e, ono što dobivaju proizvođači je palo od 30% do, e, na 20%. Proizvođači su izgubili dio e, novca u korist uh, prerađivača. Mm, konkurencija koju spominje Michel Datin, tu vidimo jasno Danas moramo preraspodijeliti dohotak u cijelom opskrbnom lancu. Daću dva primjera. Kada je pala cijena mlijeka 2009. nismo vidjeli pad e, cijena mlijeka u distribuciji E, to pokazuje da e, tržišno natjecanje nije e, dobro funkcioniralo. Drugi primjer, a to je nešto što je šokantno. Kada su proizvođači povrća su se organizirali u Francuskoj oni napala ih je Europa jer su se organizirali da bi zajednički prodavali i rekli smo da je to nepoštena konkurencija. Međutim, varamo se, danas su, nisu proizvođači opasnost, već e, prerađivači i distribucija. Distribucija se koncentrira i lanci e, e, postaju sve krupniji, to narušava konkurenciju. Mislim da na tome treba poraditi. Ne, samo na ova tri sektora, već na cijelom poljoprivrednom sektoru. U Minhenu nismo govorili o, samo o, o tri sektora. Voće i povrće također moraju biti dijelom ove rasprave. Hvala. Puno hvala. Zahvaljujem e, gospođi povjerenici za tržišno natjecanje na njezinom izlaganju i naravno želim zahvaliti i povjereniku Hoganu za poljoprivredu koji nam e, malo češće dolazi. E, htio bih postaviti jedno konkretno pitanje. Spominju se proizvodi, znači ova tri sektora proizvoda, ali ne neki drugi proizvodi koji su već spomenuli kolegi, kolege prije mene. Kada govorimo o novim smjernicama za blizgu budućnost, ja se pitam koje će to biti. Također i pitanje zadruga, hoće li i one biti uključene u smjernice o pravilima tržišnog natjecanja. E, vo, htio bih spomenuti činjenicu da se zadruge mogu smatrati organizacijama proizvođa proizvođača te će samim time e, imati pravo na korištenje e, istih izuzeća i e, svih onih primjera koji nisu spomenuti u 13. članku. Gospođa Zapnesnica Margines ima riječ. Hvala vam, hvala vam predsjedavajući, spričavam se što kasnim. Povrednice Vesta Gerbilo je E, drago čuti kada ste rekli da je jasno da se da, su poznati problemi s kojima se nosi poljoprivredni sektor. Nadam se da je sada jasno da nisu oni ti koji određuju cijene i dakle jasno je da je onda riječ o jedinstvenom sektoru. Međutim, tu postoji nešto manje očite prijetnje, tu su i problemi vezani uz nepravilnosti u trgovini. Ja radim u svom izvješću upravo vezano uz opskrbni lanac i htjeli bismo da Europska unija zauzme nešto jače stajalište. Jedinstvene zemlje članice rade nešto sasvim drugačije kada je o opskrbnom lancu i sigurnosti hrane. Nema transparentnosti pa kad je riječ o e, cijenama, riječ je o crnoj rupi, a svi smo potrošači i kupujemo te proizvode, ali nitko bi nisu jasni mehanizmi vezani uz cijene, nisu jasne ove posebne ponude i kada je riječ o drživosti, ne znamo koje su posljedice nesavršenog opskrbnog e, lanca. Ja sam sama prošla brojne e, reforme e, ZPP-a, tu će se prisjetiti i povjerenik Hogan. Svaki put kada smo imali sve manji proračun, imali smo sve veće zahtjeve prema proizvođačima, govorili smo im pogledajte što kaže tržište, ali tržište nije Savršeno. I mislim da je konačno došlo vrijeme da općenito od komisije čujemo da će poduzeti nešto po ovom pitanju. Gospodin Juncker kada vam je uputio pozdravno pismo, kada vas je to imenovao za povjerenicu za tržišno natječaj, upotrijebio je sintagmu fresh start, nadam se da ćete to upotrijebiti upravo u ovom sektoru, ovo je moj treći mandat i pratila sam ove pitanja vezano uz opskrbni lanac već dugo vremena, bila sam ovdje na saslušanjima, na javnim raspravama, kada smo imali ovdje dionike, čula sam mnogo lijepih riječi, ali malo sam vidjela da se poduzima od strane komisije vezano uz ova pitanja. Moramo uzeti u obzir dakle pitanje održivosti, ideja jeftine hrane, da ne vodimo računa o održivosti nije dovoljno dobra. Činjenica da agencije za tržišno natjecanje reagiraju na ovaj način, to nije dobar znak i kolege su iznijele konkretne primjere, dakle, apsurdne e, reakcije s kojima se susreću naši proizvođači. Mi smo kao potrošači prisiljeni odlaziti u mali broj ovih marketa i odabirati, a pita, posle se pitanje imamo li izbor. E, ja ću predsjedavajući govoriti duže nego što ste mi dozvolili, rijetko to činim, ali ovo je prilika, jedinstvena prilika da imamo ovdje dva povjerenika, vrlo važni portfelji su ovdje vezano uz naš sektor i želimo da se nešto poduzme i nadam se da kada sastavim svoje izvješće da će ga komisija ozbiljno shvatiti i da će stvoriti opskrbni lanac od kojeg će imati koristi i potrošači i proizvođači da će on biti transparentan. Pani, pani no moja uloga e, nije jako zahvalna, ali moram je igrati. E, zastupnice imate riječ. Hvala. Ja bih vas zamolila da budete mm, blagonakloni prema meni kao i prema prethodnoj kolegici. Neću ipak biti toliko duga. Želim zahvaliti povjerenicima na prisutnosti danas ovdje. Mislim da je bitno da su oboje danas ovdje. Povjerenik za poljoprivredu e, nas često prati u našem radu. Ja mu zahvaljujem na tome i povjerenica za tržno natjecanje. E, ja bih vam e, htjela reći da dobro poznajem situaciju i probleme sa sektorom mlije maslinovog ulja. Dolazim se iz jedne regije gdje maslinovo ulje ima e, osnovnu vrijednost posebice za e, tu općinu. I kada govorimo o e, toga da dođemo, da, smo opali sa 30 na 20%, kao što nam je rekla već i ranije gospođa e, Ramis, E, jasno nam je da je problem sa maslinovim uljem to što se svake godine e, varira e, obujam proizvodnje. Da, imamo jednu godinu sa vrlo bogatu proizvodnju, onda nakon toga imamo pad cijene, a ima pa s druge strane no onih godina u kojima je pogodna klima, odnosno lošija klima, imamo slabiju proizvodnju, a i dalje cijene nisu dovoljno visoke i činjenica je da je to nestalno tržište, ima velikih promjena u proizvodnji i na samom tržištu. Zbog tih oscilacija na tržištu e, činjenica je da je to situacija koja je vrlo specifična. Kada se pružila mogućnost potpora za e, privatno skladištenje, to je nešto što nije razriješilo problem. Ja ću vam sada prenijeti e, pismenim putem e, sve ono što mislim da bi trebalo napraviti i neke određene, neke određene stave po pitanju baš sektora maslinovog ulja. Znači, mjere po pitanju mliječnog paketa koje su poduzete i koje imaju određeni e, utjecaj, mi ćemo danas baš glasovati o tom izvješću. U našoj zemlji mi smo išli do e, krajnosti sa godišnjim ugovorima E, koji obvezuju poljoprivrednike na suradnju, ali to ne funkcionira zato što poljoprivrednici i dalje imaju vrlo male cijene svojih mliječnih proizvodima. Kada govorimo o voću i povrću, postoji organizacija proizvođača e, e, povrća kako bi imali jaču moć pri nastupanju sa privređivačima i prodavačima, ali to ni to ne funkcionira. Dakle, postoji drugačije tumačenje pravila tržišnog natjecanja. To se u našoj zemlji zemlji vrlo striktno primjenjuje, u drugim zemljama baš nije tako. Evo zaključit ću riječima. E, I povjerenik Hogan je također rekao da se svi borimo za to da poljoprivredni sektor bude pravedniji, bude konkurentniji. E, znači i, e, i e, održivi. Danas je konkurentni održivi, ali nije pravedniji. Proszę Państwa, bo zostawimy dla komisarzy, a chcielibyśmy usłyszeć wypowiedzi komisarzy gospodo, e, e, dame i gospodo, mislim da nećemo imati vremena, e, moramo čuti još i povjerenike, pa budite kratki, molim vas. Ja bih prvo pozdravio povjerenicu i povjerenika E, drago nam je što možemo s njima surađivati jer trebamo i proizvodnju i pravičnu e, konkurenciju. E, ono što se tiče na praktičnoj razini jer govorimo o ravnoteži moramo početi od plaćanja. E, o tome smo razgovarali i na plenarnoj sjednici. Imamo na primjer e, poljoprivrednike e, koji dobivaju 100 ili 200 eura u nekom, nekoj zemlji članici, a u nekoj drugoj članici oni to ne dobivaju. E, e, povjerenik Hogan nastoji biti e, uravnotežen, ali to je teško. Ja ću nešto reći o proizvodnji genetski modificiranih organizama. Ja nisam u načelu protiv toga, ali tu trebamo biti logični. Mm, u nekim državama članicama GMO-i nisu e, dozvoljeni u proizvodnji, ali ih se uvozi, to je dozvoljeni. E, tu imamo jednu dvostruktu mjeru. E, morali bismo tu biti složni. Ako nema proizvodnje, onda nema ni uvoza GMO-a. Govorili smo o tržištu mlijeka Tržište mlijeka eh, je eh, zaista u škripcu eh, danas, naročito što se tiče mm, i imamo sada embargo za izvoz u Rusiju, sad ću završiti. Evo, tu imamo probleme na, u nekim državima članicama. U Rumunjskoj imamo proizvode Eh, koji se eh, u Rumunjskoj se prodaju eh, proizvodi po cijeni koja ne pokriva cijenu proizvodnje. To ne možemo dopustiti. Hvala lijepa, hvala povjerenici Vestager i povjereniku Hoganu što su danas ovdje jer je to vrlo važna tema. E, tri kratke primjedbe. E, dobro je da e, nismo imali raspravu o određivanju cijena. To se tiče svih poljoprivrednika. Drugo, E, e, već smo, e, moramo pogledati unutarnje tržište, moramo vidjeti da ne sprečavamo naše vlastite zaključke za unutarnje tržište. Moramo imati gledati i na razlike u izravnim plaćanjima poljoprivrednicima tu, tu imamo primjer Italije, e, tu dolazi zaista do narušavanja e, e, tržišnog natjecanja. Moramo također regulirati tržište imamo velike lance supermarketa. Oni stalno snižavaju cijene Mm, e, na uštrb proizvođača. Kako možemo to e, pravičnije urediti? E, poljoprivrednici moraju moći živjeti od svojih prihoda. Moramo, recimo, kod žitarica, to smo nekako, tu smo našli neki put, ali kod drugih proizvoda to nismo uspjeli. Tu treba još razmisliti gospodin Oazon, hvala predsjedniče. E, trebamo imati takva e, takova pravila kako bi e, se poljoprivrednici mogli odupreti konkurenciji. Mnogo poljoprivrednika danas je, su nemoćni pred praksom velikih supermarketa. Gospodin Phil Hogan je rekao da bismo e, trebali e, e, osnažiti proizvođače. Ali kako? Kako da to napravimo? Pravila tržišnog natjecanja dovodi do koncentracije u distribuciji i stoga vidimo E, e, to vidimo naročito u mljekarskom sektoru. E, proizvođači jedva preživljavaju, a to je posljedica vašeg sustava. Mislim da to ne ide u, dobrom smjeru. Imamo također i problem poljoprivredne dezertifikacije. Hvala. Gospodin Perper. Hvala vam, predstavajući. Mm, razgovarali smo već više puta o ovoj temi. Htio bih podržati kolegu Hoslinga koji veli da bismo trebali početi e, djelovati. Imamo danas ovdje s nama dva povjerenika i to svjedoči da smo svjesni problema i činjenice da bismo nešto trebali poduzeti. Poljoprivrednici u različitim sektorima dijele zabrinutost kada je riječ o njihovom pukom preživljavanju. Da, poljoprivrednici iz baltičkih zemalja sada upravljaju daleko manjim tvrtkama nego što je bio prije slučaj pitaju se da li bi trebali možda preći u neki drugi sektor. Mladi ne žele ostati u sektoru poljoprivrede. To je i prirodno vidimo da je sva pažnja usmjerena ka proizvođačima koji se bave nekim sirovinama poljoprivrednik se stalno suočava sa rizikom e, bankrota zato što prodavači prodavači na veliko jednostavno vele mi ćemo uvoziti iz drugih e, zemalja. Moramo donijeti važne odluke, pokazati da nam je stalo ili dati ovlasti nacionalnim državama kako bi same zaštitile vlastite tržišta. Pan poseł Delajer. Hvala uh, predsjedniče, uh, hvala uh, gospođo Vestager i gospodine Hogane što ste ovdje. Ja bih govorila kao proizvođačica povrća. Um, već 25 godina suočavam se sa istom teškoćom, to jest sa lancem opskrbe E, e, i imamo e, problem pakiranja, više ne možemo birati materijale, mm, mm, imamo tolike propise koji nas dovode do problema sa virusima i raznim bolestima koje nam dolaze iz trećih zemalja kao proizvođač moram reći E, da komisija ne radi dovoljno kako bi spriječila ovakvu zloporabu. E, imamo e, nelojalnu konkurenciju koji proizvođače uništava. Moramo se uhvatiti u koštac sa ovom krizom. Moramo se također prilagoditi pravilima ponude i potražnje. E, propisi o tržišnom natjecanju nisu prilagođeni niti klimatskim promjenama e, imaju vrlo negativne posljedice za proizvodnju nema nikakve veze e, između cijene koja se daje proizvođačima i cijene koju plaćaju potrošači to nema nikakve veze Gospodin Vučovski ima riječ. E, mislim da je ova rasprava vrlo zanimljiva. E, drago mi je što su povjerenici ovdje. E, trebali bismo se češće sastajati. Vrlo često e, se susrećemo sa e, osobama koje ne vide vezu između hrane i proizvodnje. Misle da mlijeko dolaze, dolazi iz tetrapaka to misle mnogi ljudi to nije problem ako to misli potrošač, ali ako političar to misli, onda je to problem. važna je tema i šećer kao i ozelenjavanje i mljekarski sektor. U mljekarskom sektoru e, nemamo e, E, imamo teške sankcije za poljoprivrednike ako pređu kvote. Mislim da to nije prihvatljivo. E, politika se treba e, mijenjati. Ne možemo kupovati stranu hranu iz trećih zemalja. To narušava pravično tržišno natjecanje. Mi ne možemo se suočiti sa izazovom SAD-a, Brazila i tako dalje zbog klimatskih i geografskih razloga. Mi ne možemo biti konkurentni niti unutar Europske unije jer tu imamo velike razlike između država članica. E, danas e, stoga treba e, misliti na zaštitu poljoprivrede jer ta poljoprivreda mora preživjeti. Hvala. Prije nego što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 inne potraktowanie. To co przepraszam. bardzo proszę. i Dobro, e, ja sam ovdje došao kao jednak drugima i želim e, da se tako samo postupa i dobio sam više glasova od kolegice McGinnis. Vidio sam e, nešto na internetu što je jako zanimljivo ako danas jedete, zahvalite poljoprivrednicima. Ne, kaže se recite hvala Nestleu ili Tesku. Kaže ako ste danas jeli, zahvalite poljoprivrednicima i moramo se toga prisjetiti, držati to na umu, jer bez njih Tesko i Nestle neće nahraniti našu djecu i moramo ih sačuvati i potrebno da oni ostanu s nama. A ono što činimo je upravo suprotno. Stvaramo situaciju u kojoj oni neće imati razloga da postoje i što ćemo onda. Što mislim da moramo učiniti i što bi nam moglo pomoći? Čujemo dosta sintagmu fair trade, kupujem svoj čaj iz tih izvora i tako dalje. Znam brojne ljude koji to čine jer oni vjeruju da su ti proizvodi zbilja plod fair trgovine. E, mislim da bi se tako trebalo postupati s našim poljoprivrednicima. Dakle, kad se govori o govedini, treba biti e, moramo imati sljedivost, moramo znati koliko je to meso plaćeno, moramo odgajati javnost ljudi koji ne znaju ništa o poljoprivredi, oni ne znaju koje je dobrobit od novca koji dolazi u područje kao što je ono iz kojeg ja dolazim i pomoglo je mojoj obitelji, mom preživljavanju. Dakle, ovo nije riječ samo poljoprivrednici, a moramo odgajati javnost, jer u suprotnom ta područja u kojima živi poljoprivrednici mi neće imati novca. I tako mijenjamo stvari, ali prije svega građani moraju znati što, što i kako rade poljoprivrednici. Htio bih da se na tome poradi i situacija sa sljedivošću je već trebala biti nešto što je trebalo biti ostvareno. Gospodin zastupnik Karti ima riječ. Hvala vam, hvala povjerenicima. Mislim da je dobra inicijativa da su nam se oni oboje ovdje večeras pridružili. I nadam se da je i povjerenica Vestager izvukla neke pouke iz današnjih eh, komentara. Ja sam uputio dosta pisanih eh, komentara vezano uz problem gnojiva. Nisu, ja jasan uvijek njihov eh, sastav, često se on mijenja, a cijena rasta. Uputio sam pisma raznim općim upravama vezano uz utjecaj i situaciju vezano sa prerađivačima mesa. Znam da oni diktiraju cijenu, barem u zoni s koje ja dolazim, možemo čak reći da postoje svojevrsni karteli. Ali, nažalost, komisija govori pozitivne stvari, dobre stvari, veli da se poljoprivrednicima treba pošteno platiti, ali ne poduzima odlučne, hitne akcije protiv onih koji u skupinama određuju, dakle nameću cijene kada govorimo o tijelima za e, tržišno, nacionalnim tijelima za nadzor tržišnog natjecanja, one bi se trebali uključiti. Postavlja se e, pitanje hoće li e, vaši djelatnici sada biti upućeni u to što trebaju učiniti. Dakle, da se poljoprivrednicima pošteno plati da ljudi rade za da mogu preživjeti da, se, da možemo jamčiti da će oni koji proizvode hranu biti pošteno plaćeni za to što rade. Tada smo iscrpli popis govornika. Mm, mm, dame i gospodo, imam jedan prijedlog. E, gospođa povjerenica može odgovoriti na razna pitanja koja smo ovdje čuli Mm, e, evo, gospođo povjerenice, imate riječ. Izvolite. Hvala vam. hvala vam na svim vašim komentarima. Za mene je važno reći e, koji je razlog e, zbog kojeg smo ovdje. Pa vi ste zakonodavac zajedno sa vijećem i zato smo stvorili ove smjernice, to je zato što smo htjeli poduzeti dakle, nešto na terenu sa parlamentom i sa vijećem i to je nešto što moramo držati na umu, to je da se stvari mijenjaju. Nešto u vezi s čim smo oprezni je način na koji se smjernice trebaju koristiti, slažem se sa zastupnicima koji su rekli da nema svatko vojsku pravnika kojem može pomoći da se snađu u različitim propisima i to je jedan od razloga zbog kojih smo radili na jeziku, na primjerima kako bi ovaj dokument bio koristan. Jer u suprotnom on ne bi, ne bi omogućio primjenu dobre prakse u stvarnosti. Mi želimo naime omogućiti poljoprivrednicima, sada govorimo o tri posebna sektora, dakle maslinovo ulje, ratarske usjevi i govedina kako bi se oni organizirali i kako bi dobili opet tu pregovaračku moć koja je izgubljena. Nadam se da ćete taj dokument iščitati s ovim kontekstom na umu i da odgovorim na neka od postavljenih pitanja koja su mi upućena. E, bavili smo se i zadrugama, dakle organizacije proizvođača mogu poprimiti razne pravne oblike i oni su pokriveni ovim dokumentom. Smjernice će se baviti i time. Dakle, mi nismo ti koji mogu organizirati poljoprivrednike. Znam da bi poljoprivrednici htjeli ugrabiti novu priliku kako bi e, se mogli bolje organizirati i slično. Jedna od stvari koje ćemo napraviti kada dovršimo ove smjernice, to je da ćemo nastaviti i revidirati situaciju u opskrbnom lancu. Postavljeno je nekoliko pitanja s tim u vezi, dakle govorili smo o ulaznim troškovima, jesu li to ili to trošak energije, gnojivo, nadziramo situaciju vezanu uz dizelska goriva, nije uvijek riječ o zloporabi ili iskorištavanju dominantne pozicije, dakle zloporabama može se to dogoditi, da kako i mi ćemo se baviti ovim e, sektorom na taj način. Kada ste e, mali proizvođač, onda možda ne možete utjecati na cijenu, ali ako ste veći, onda da. I naša je namjera, dakle, nadzirati i ulazne troškove, dakle, kada je riječ o ovom aspektu. Kada je riječ o pakiranjima hrane, Sada smo u finalnoj fazi istrage kada je riječ o zloporabi u tom e, sektoru tržišta zato što se čini da na nekim europskim tržištima postoje dakle situacija vezana uz zloporabu, vezane uz pakiranje hrane. To se možda nekome može činiti kao minorna, minoran problem, ali kada je riječ o proizvodu, kvaliteta pakiranja i način na koji se on obavlja i način na koji će proizvođač predstaviti proizvodi od ključne važnosti i dakako ima smisla istražiti i takvu vrstu slučajeva koja se možda ne čine tako spektakularnim u općem kontekstu, ali mogu biti od ključne važnosti za proizvođače i tu aktivno istražujemo situaciju. E, dalje, Imamo i nastavak rada vezano uz prodaju tržišta na malo i ovdje se bavimo etiketiranjima. E, postavlja se pitanje je li ono barijera, odnosno prepreka inovaciji i tu ćemo nastaviti istragu. A što se tiče tržišnog natjecanja, nisu samo dakle ne ovo pitanje cijena koja nas drže budnima noću riječ je tu i o novaciji, učinkovitosti e, za potrošače. To je jedan od razloga zbog kojih nas brinu ove organizacije prodavača Dakle, želimo poboljšati učinkovitost i ojačati pregovarajućke e, pozicije. Da li je to marketing, da li su to distributeri, prodavači? To bi nam omogućilo da malim prodavačima i malim proizvođačima damo jaču pregovaračku poziciju. Nešto na čemu radimo sa kolegicom Bjenkovskom koja je zadužena za unutarnje tržište. jesu nepoštene trgovačke prakse. kako to je pitanje koje izaziva veliku zabrinutost. Za nas je najvažnije reći da zbilja poduzimamo nešto, poduzimamo radnje, tu možemo steći dragocjena pozitivna iskustva ukoliko bismo u ova, ako bismo u proizvod poljoprivrednicima u ova tri sektora omogućili da vide koje sve mogućnosti proizlaze iz ovih novih smjernica. I takako da je tu vrijedan e, i vaš feedback, da vidimo jesu li naše smjernice razumljive, jesu li one učinkovite. Dakle, započeli smo rad na ovom prije godinu dana i danas je jedan od ciljeva našeg sastanka da smo konkretni i direktni i da stvorimo nešto što je korisno i za ljude koji nemaju dakle pravnog iskustva ili vojsku pravnika koja radi za njih. I tako ćemo moći dakle, nadzirati situaciju u opskrbnom lancu. Ja se nadam da će ove smjernice raditi i pomoći eh, i nacionalnim tijelima zaduženih za tržišno natjecanje omogućit ćemo dakle i u jedno obraznu primjenu pravila u svim zemljama članicama, dakle omogućiti jednaka pravila za sve. Večeras smo evo čuli koje su to sve stvari koje dovode poljoprivrednike u nezgodne situacije, one je ovise i o tržištu u kojem se nalaze, zemlju u kojoj se nalaze. Hvala vam i mogu vam zajamčiti da ćemo uzeti u obzir ove vaše večerašnje primjedbe. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Filu Hoganu. E, hvala lijepa. E, ono što je E, gospođa Vesta je rekla mi smo dobili mnogo informacija e, i ja joj zahvaljujem na onome što je rekla e, čuli ste mnogo e, konstruktivnih prijedloga od članova odbora koji su izrazili zabrinutosti proizvođača Francuzi su, imaju mnogo bolju praksu u raspodjeli plaćanja. 90% plaćanja u ZPP-u su razdvojeni. E, u Francuski su, je to možda malo bolje za planinska područja Općenito govoreći, mislim da reforma, barem intencija zakonodavca je išla u tom smjeru. Uvijek će biti primjera da imamo poremećaje u konkurenciji. Imamo zato nacionalne agencije za tržišno natjecanje koje moraju intervenirati i provoditi propise mi imamo vrlo konkurentnu poljoprivrednu e, mada imamo mnogo dodatnih troškova e, želimo imati dobru hranu e, želimo održati i dobrobit životinja i održati okoliš naravno to košta ali te troškove je vrijedno platiti. To se isplati kako bismo imali e, hranu vrhunske kvalitete koju možu, možemo izvoziti u cijeli svijet. Znam da se moji prijatelji iz Nacionalnog fronta ne slaže sa mnom, mm, mm, ali e, mm, mi smo se složili o ZPP-u kako bismo e, zaštitili male proizvođače E, to je za svaku državu članicu individualna odluka e, kako će koristiti ovim e, pogodnostima. Ja odbijam da nismo pomogli malim proizvođačima E, želim e, gospodin De Castro je govorio o većem profesionalizmu koji je potreban u poljoprivrednim zajednicama kako bismo e, se više udružili kako bi imali veću pregovaračku moć i kako bi se iskoristili e, svim alatima koji postoje u Europskoj uniji. Naravno u mnogim državama članicama moramo još e, provesti strukturne reforme, za to postoje i povijesni razlozi u mnogim e, članicama. Ali nadam se da ćemo u nekoliko sljedećih godina imati bolje marketiške prakse, bolju praksu označavanja i tako dalje kako bi se mogli e, nositi sa e, konkurencijom. E, gospodin gospođa Maginis je rekla nešto o price takers. Drago nam je što možemo naći potrebne dokaze kako bismo pomogli povjerenici Vestager i povjerenici Bjelkovski E, drago nam je što imamo ovu raspravu sa povjerenicom Bjelinkovski koja e, e, želi s nama surađivati na svim razinama. Naravno da ima problema koji još nisu riješeni na opće zadovoljstvo. Ulazni troškovi su također spomenuti. Mnogi ljudi teško shvaćaju da E, neke sirovine e, su postaju e, sve jeftinije, a da tu nema sljedivosti dalje u lancu opskrbe. I tu treba poduzeti daljnje korake, ali zato trebamo dokaze. E, e, gospođa Vestager za to treba konkretne dokaze. E, gospodin McCarthy je rekao nešto o kartelima. imamo mnoge izvještaje iz naših država članica, ali nismo imali konkretne dokaze. Stoga svi moramo surađivati, to nije lako zbog nekih praksa u kojima se neki ljudi bave moramo provoditi ono što smo, e, e, oko čega smo se složili. Moramo to provoditi to je rekao gospodin Hojsling e, jer imamo, donijeli smo reforme. Ne znam jeste li se složili gospodine Hojsling ili ne sa reformom, ali ono o čemu smo se složili moramo, to moramo provesti. Gospodin Agnew je govorio uh, o sigurnosti hrane i potrošaču i o niskim cijenama koje potrošač uh, očekuje. Uh, tu treba unijeti neku ravnotežu, a to je vrlo teško što bi se e, dogodilo kad bi e, Brazil zatvorio pipu. Mercosur e, njemu ne ide tako dobro u ovom trenutku, ali oni već imaju pristup tržištu, ali možda ne u tolikoj mjeri kako bi oni to željeli. Možda će se to promijeniti u budućnosti. Mi, mnoge naše članice su za to zainteresirane. Gospodin Flanagan, on e, e, se slaže u, e, sa mnom u ovom mišljenju o međuovisnosti između poljoprivrede, ruralnih područja i urbanih područja E, ta se ovisnost često pogrešno shvaća. Kad govorimo o održivosti, e, ne govorimo o zdravom životu, e, niti o moralnim nekim obavezama. Hrana ne smije biti u središtu, već poljoprivrednici. Potrošači su na prvom mjestu, onda dolazi proizvođač imamo obvezu e, kao konkurentna zajednica e, da e, prehranimo stanovništvo svijeta, a broj stanovnika svijeta stalno raste. E, to moramo imati na umu. Zaključit ću e, time što ću zahvaliti e, svim zastupnicima i zastupnicama na ono što su nam rekli. Gospođa Vestager i ja ćemo odgovoriti na ove komentare u našem završnom dokumentu koji ćete dobiti u jesen. Hvala. Još ćemo dati riječi gospođi Vestager E, ja sam Ja sam odrasla 300 metara od prve organizacije koja je uspostavljena i okupila proizvođače mlijeka. Oni su na taj način bili profesionalni, mogli su više investirati, biti konkurentni, postići više cijene. je to osnovno dakle, razmišljanje koje je tada funkcioniralo i uvjerena sam da može to učiniti i danas. Mislim da je to i važna poruka o načinu na koji bi se ove smjernice trebale koristiti, to je da upravo potaknu ovo, da omoguće proizvođačima da se udruže, da se da ojačaju, da postanu učinkovite ali ne u smislu stvaranja monopola ili sličnih e, stvari i nadam se da ćete nam reći funkcionira li to ili ne, zato što imamo tu zajedničku obavezu kao su zakonodavci, dakle hvala vam na ovim, ovom inspirativnom sastanku i nastojimo svi zajedno da održimo ovo obećanje koje smo dali, a to je da smjernice zbilja budu korisne. Hvala E, tak, bardzo prosiłbym, abyśmy e, Evo, iskoristit ćemo ovaj oblik koji nam predlaže gospođa povjerenica kako bismo dali pri, pismene komentare. To će nam pomoći svima i moći ćemo točnije e, izraziti naša mišljenja. Ovdje nemamo dovoljno vremena za to. E, druga stvar. E, vrlo mi je drago da vidim da i se i drugi povjerenici bave poljoprivredom, a ne samo naš povjerenik gospođa povjerenica je sada ovdje među nama nju, ja, ona se bavi vrlo važnim područjem, a to je tržišno natjecanje e, mi ćemo moćemo je i opet e, pozvati ovamo a i gospođu Bjenkovsku E, moramo prikupiti sva iskustva kako bismo pokrili cjelokupno e, tržište. Gospodin Castro je govorio o e, snazi poljoprivrednika, ta je snaga premala. Imamo mnogo primjera razlika između cijena, cijene koju dobiva poljoprivrednik i ona cijena koju plaća potrošač. To su ogromne razlike E, zahvaljujem povjerenici Vestager i povjereniku Hoganu. E, povjerenika Hogana vidimo gotovo svakodnevno. E, gospođo Vestager, možda ćemo za godinu dvije, dvije moći napraviti bilancu onoga što smo postigli. Gospodin Nikolson je već ovdje. Imamo tri minute pauze. Hvala još jednom.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 E, imamo izvještaj gospodina Nikosnana o mljekarskom sektoru Evropskoj uniji. Provedba e, mljekarskog paketa. E, izvjestitelj će nas uvesti u temu. Izvolite, imate riječ. Imate e, dvije minute za uvod. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. E, neću ni govoriti ni dvije minute. Ja bih se zahvalio svim izvjestiteljama u Sjeni, tajništvu odbora za sve inpute koje smo imali u ovom procesu. Ima, imamo 482 e, amandmana i 35 kompromisnih amandmana. Naravno da se nismo u, u svemu složili, e, zahvaljujem i mom vlastitom osoblju za njihovu pomoć. Mislim da svi znamo da u ovo doba dana smo malo umorni i ne smijemo dugo govoriti. Mislim da bih e, malo nešto rekao o sljedećem. Kad sam postao članom odbora 99. godine, e, e, to je bio drugačiji svijet. Od, od onda je tržište postalo mnogo nesigurnije. Moramo se s time suočiti. Moramo postati svjetski vođe, a ne svjetski sljedbenici. E, moramo pogledati kako to možemo postići. E, još jednom zahvaljujem i mislim da možemo e, nešto tu napraviti e, i ako se dobro pozabavimo tom temom i ozbiljno pozabavimo. Hvala lijepa. Ovo je vrlo dobra želja da budemo vođe. E, dame i gospodo, ako budem vidio da imamo očitu većinu, e, neću e, ni reći tko je protiv. Mislim da bismo tako mogli ići brže. Moramo biti učinkoviti, imamo mnogo kompromisa, kompromisnih amandmana E, e, bilo je mnogo rasprava o tom. E, takva je demokracija. O, kompromisima ćemo glasati elektronički. Ako ne, dizanjem amandman broj 1. Za. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? E, elektronički glasanje. Otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman komisije. koja je za? Protiv? Odbijeno. Amandman E, odbora za proračunsko je za, tko je pro, usvojeno. Amandman C, tko je za, tko je protiv, odbijeno. E, amandman broj 2, tko je za, tko je protiv, odbijeno. 3, tko je za, protiv, usvojeno. E, broj 4, tko je za, Hvala. Usvojeno e, broj pet, e, Elektroničko glavna se. E, amandman četiri, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman četiri, Usvojeno. Amandman pet, Tko je za? Broj pet, Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Usvojeno. 7. E, tko je za? Usvojeno. E, amandman 8. Tko je za? Protiv? Odbijeno. E, broj 9. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman broj 10, 11, Tko je za? Hvala. Usvojeno broj 12. Tko je za? Usvojeno broj 13. Tko je za? Protiv? Odbijeno. E, kompromisni amandman e, A1. Tko je za? Elektronički glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvojeno 82 tko je za protiv odbijeno amandman 83 tko je za hvala usvojeno kompromis 94 e, kompromis broj 2 e, kompromis 2 a2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, e, sada imamo 94 amandman. Tko je za amandman? Tko je protiv? Odbijeno. 95. E, tko je za? Hvala. Usvojeno. Amandman četiri, Tko je za? Protiv? Odbijeno. E, kompromis tri. Otvaram glasanje. Elektronički glasamo. Zatvaram glasanje o ovom kompromisu. Usvojeno. Sada imamo 108. E, tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 109 tko je za? Usvojeno. Amandman 112 za? Protiv? Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 4. Otvaram elektroničko glasanje. Kompromis 4. Zatvaram glasanje. Hvala. Usvojeno. Amandman 122. Tko, 122. Tko je za? Usvojeno. Amandman 162. E, Tko je za? provjer 162 e, oprostite 122 zatvaram glasanje e, S, 162 pada kompromis 5. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 136. E, e, tko je za ovaj amandman? Hvala. Usvojeno. Kompromis 6. Otvaram glasanje o tom kompromisu. Oprostite. 5a. E, 5a predsjedatelj se ispravio otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno e, kompromis 6 otvaram glasanje kompromis 6 zatvaram glasanje usvojeno amandman 127 e, e, oprostite 427 420 usvojeno amandman 146 146 tko je za protiv odbijeno 148 e, tko je za usvojeno 149 tko je za protiv odbijeno o amandman 152 tko je za usvojeno kompromis 6a otvaram glasanje zatvaram glasanje hvala 304. Tko je za amandman 304? Usvojeno. Amandman 401. E, Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 402. Tko je za? Usvojeno. Hvala. E, amandman 443. Tko je za? Usvojeno. Amandman amandman 153 tko je za protiv u odbijeno kompromis broj 7 otvaram glasanje e, zatvaram glasanje usvojeno e, amandman 164 e, 164. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 165. Za? Protiv? Odbijeno. 166. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 167. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno amandman 169 168 je povučen 160 za protiv odbijeno 170 za usvojeno aman 172 tko je za usvojeno 173 tko je za protiv odbijeno e, kompromis broj 9 e, elektronički glasamo otvoreno glasanje zatvaram glasanje hvala usvojeno e, kompromis 9a elektronički glasamo otvaram glasanje zatvaram glasanje hvala Amandman 187. E, tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 190. E, Usvojeno. 191. E, tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 195. Tko je za? Protiv? E, odbijeno 197 za usvojeno amadman 200 tko je za protiv e, odbijeno kompromis 10 otvaram elektroničko glasanje e, zatvaram glasanje usvojeno e, amandman 206 e, tko je za protiv e, provjeravamo elektronički otvaram glasanje amandman 206 gospodin Tarabela zatvaram glasanje odbijeno 25 glasa protiv 207. Tko je za? Usvojeno. Amandman 202. Tko je za? Hvala. Usvojeno. 210. Tko je za? Usvojeno. 211 za. Protiv. E, odbijeno. Amandman e, odbora za proračun broj 6. Tko je za? protiv, usvojeno. Amandman broj 7, e, nadzor proračuna, usvojeno 8, za, protiv, odbijeno. E, broj 9, tko je za, usvojeno. Broj 10, tko je za, tko je protiv, odbijeno e, broj 212 tko je za usvojeno. Kompromis A11 e, elektronički glasamo, otvoreno glasanje. E, zatvaram glasanje. E, usvojeno amandman 220. Tko je za, protiv, odbijeno. Amandman

No, oprostite, ispravlja se predsjednik. Amandman 246. 246. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 227. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. Kompromis e, A12, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 244, e, tko je za, tko je protiv, odbijeno. 247 e, za, protiv, odbijeno. Kompromis 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada idemo na 260. Tko je za? 260. Protiv? Odbijeno. Amandman 261. Tko je za? Usvojeno. Amandman 265 e, odbijeno. Amandman 266 tko je za? Hvala. Usvojeno amandman 267 tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 268 za? Protiv? odbijeno e, oprostite e, moramo provjeriti elektronički otvaram glasanje 268 zatvaram glasanje usvojeno amandman 270 e, tko je za usvojeno 262 za usvojeno

E, kompromis A15, otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada idemo na kompromis A16, otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Hvala. Sada imamo amandman 298 e, e, za, protiv. Oprostite, moramo provjeriti e, elektronički, otvaram glasanje. 298. Usvojeno. Amandman A, e, ko, amandman 17, e, kompromis 17. Ako e, ne smijem govoriti prebrzo, govorit ću polako. Kompromis A17, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Usvojeno. Amandman 305. E, Tko je za? Hvala. Usvojeno. 308. E, Tko je za? Usvojeno. 309 za. Protiv. Odbijeno. 311. E, za. Protiv. Odbijeno. 312 za, usvojeno. 313 za, protiv, odbijeno. 314 za, protiv, odbijeno. 315 za, protiv, odbijeno. 316 za, protiv, odbijeno. 317 za, protiv, odbijeno. 318 za, protiv, odbijeno. Kompromis A18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 331. Tko je za, protiv? Odbijeno. 332 za, protiv, odbijeno. 333 tko je za, protiv, odbijeno. 334 za, protiv, odbijeno. 335 za, protiv, odbijeno. Sada imamo kompromis A19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo amandman 344. Tko je za? Tko je za? Hvala, usvojeno. E, e, kompromis A20, otvaram glasanje moramo provjeriti. 344 e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. E, pet glasa protiv. E, Kompromisa 20 za. Zatvaram glasanje. usvojeno. Idemo na 372. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 373. E, Tko je za? Protiv? Odbijeno. 374. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 375. Za? Protiv? Mm, e, moramo provjeriti. 375. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. S tri glasa. 376 za, protiv, odbijeno. 377 za, protiv, Odbijeno. Kompromis A21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala, usvojeno. E, idemo na A22. Kompromis A22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala.

ne glasamo e, za ovaj e, amandman kompromis A23 otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno e, idemo na 396 za hvala usvojeno amandman 393 drugi dio za usvojeno. 404 e, e, povučeno, 405 za, usvojeno, 406 za, protiv, odbijeno, 407 e, za, protiv, odbijeno, 408 za, protiv, odbijeno 409 za protiv odbijeno kompromis A24 otvaram glasanje zatvaram glasanje hvala amandman 425 za hvala usvojeno 426 e, e, za e, odbijeno 428 za protiv odbijeno 429 tko je za protiv odbijeno kompromis A25 otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno

Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 447. Za. protiv? Mislim da je odbijeno. E, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 458. E, e, ko je za? Usvojeno. Kompromis A27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Usvojeno. Amandman 473. E, Tko je za? protiv odbijeno amandman 476 e, za protiv e, provjerit ćemo otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno amandman 471 e,

provjerit ćemo 468 468 zatvoram glasanje usvojeno amandman 400 e, 482 tko je za hvala usvojeno e, amandman 14 za protiv odbijeno e, 15 za protiv usvojeno e, kompromis R1 otvaram glasanje zatvaram glasanje przyjęty. Przechodzi... Usvojeno. E, e broj 20 za, protiv, odbijeno. 22 za, hvala, usvojeno. 23 protiv, odbijeno. 24 za, protiv, odbijeno. Kompromis R2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, amandman 37 e, za, protiv, odbijeno. 39 za, protiv, odbijeno. 40 e, za, protiv, odbijeno. Kompromis R3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 44. 46. E, Pre, oprosti, 44 predsjednik se ispravio. Za, protiv, odbijeno. E, 45 čet, protiv odbijeno 46 za protiv odbijeno 47 za, usvojeno 48 pada. e, za, hvala, usvojeno 49 za, hvala, usvojeno kompromis R4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 51, e, gospodin Tarabela, za. Usvojeno. E, R5, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 53, za. Hvala, usvojeno. 59 e, za, oprostite, 58 usvojeno, 60 e, za, protiv, odbijeno, 61 za, protiv, odbijeno, 62 za, protiv, odbijeno, 75 e, za, protiv, odbijeno, 63 za usvojeno e, 63 e, izvjestitelj gospođa Maj imate riječ Htjela sam pitati da se amandman 70 glas, da se njemu glasuje odvojeno zato što nije dio sporazuma. Sorry. Otvaram U redu. Otvaram glasanje kompromis R6. E, R6, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman e, e, usvojeno. Idemo na sens 1. Amandman 71. Tko je za? Protiv? E, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Amandman 68. Zatvaram glasanje. Amandman e, 71, 72 usvojeno. 73, e, tko je za? 74 za, protiv, pada 76 za, protiv, e, pada, amandman pada,

Zatvaram glasanje. Predsjednik eh, kaže, eh, kaže odbijeno. 78 eh, odbijeno. Idemo sada cijela rezolucija. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Ja bih htio zahvaliti svim sudionicima ovog glasanja i bili smo učinkoviti. Čestitam gospodinu izvjestitelju. E, e, sada će gospodin Nikolson reći nekoliko riječi. Hvala vam, eh, gospodine predsjedavajući. Biću kratak. Zahvalio bih eh, kolegama. Ovo smo dosta brzo učinkovito obavili, ali htio bih istaknuti još jednu stvar. Moramo biti svjesni problema s kojima se suočava mljekarski sektor eh, diljem Europe u ovom razdoblju, te vas molim da održimo potpunu raspravu dakle, u, na plenarnoj sjednici kako bismo istaknuli različita stajališta ne samo o ovom izvješću, već o svim činjenicama s kojima se suočava ovaj sektor s problemima, dakle, diljem Europe. Te bih vas zamolio, zamolio da prenesete ovaj zahtjev i da e, lobirate u, na konferenciji predsjednika kako bismo se osigurali da održimo raspravu na ovu temu, dakle o ovom izvješću, ovim pitanjima i hvala svim kolegama na ustrajnosti. Mislim da smo ovo obavili bolje nego što smo mislili, brže nego što smo mislili i hvala svima na sudjelovanju. Hvala lijepa. E, čestitam još jednom izvjestitelju, dame i gospodo. Eh, zatražit ćemo jednu raspravu i kao što je rekao gospodin Nikolson, svi moraju biti aktivni u svom klubu zastupnika. Eh, svi smo svjesni eh, problema mljekarskog sektora. Mm, hvala vam lijepa na ovom glasanju. E, žao mi je što smo se mogli, morali tako kasno sastati, ali bila je to jedina mogućnost. Svima zahvaljujem e, i zahvaljujem i prevoditeljima.